Allora, buongiorno a tutti. E... Dobro jutro svima. Možemo krenuti sa sastankom. Moram vas podsjetiti da je odbor za ribarstvo zatražio od klimatskog od odjela za klimu B organizaciju radionice o utjecaju obveza iskrcavanja i maksimalnog održivog prinosa na u zapadnom Mediteranu. Mm, te su studije realizirane od strane dvije skupine znanstvenika. S jedne strane suradnja e, sveučilišta Alicante, Barcelona i e, Španjolskog instituta oceanografije, te s druge strane instituta Koispa iz Barija u Italiji. E, studije su dostupne i u dvorani. Imamo dvije prezentacije prije rasprave. U jednoj ćemo e, čuti kako je situacija u Španjolskoj, a u drugoj u e, Italiji. Stoga mogu uh, poželjeti dobrodošlicu gospodinu Sančesu Lisasu sa sveučilišta u Alicanteu i gospođi Spedikanto sa instituta Koispa i njih dvoje će imati na raspolaganju po 20 minuta za svoje prezentacije. Stoga mm, dajem sada riječ gospodinu Sančesu Lizasu. Čaj. Allora, cambiamo ordine. <laughs> Inizia la dottoressa... A ne, promijenit ćemo redoslijed. Prva će biti gospođa Spedicato. Okay. Buongiorno a tutti. Eh, vorrei... Dobro jutro svima. Najprije bih voljela zahvaliti odboru za eh, ribarstvo Europskog parlamenta te vašim eh, istraživačkim službama za svu podršku koju su pružili u organizaciji ove studije i u organizaciji ove radionice. Kao što smo već čuli u uvodu, cilj ove studije su zajednički ciljevi zajedničke ribarstvene politike i to posebice najviši održivi prinos te obveza iskrcaja. No, um, analizirao se i prijedlog komisije o višegodišnjem planu upravljanja za zapadno sredozemlje. Stoga, glavni cilj je opisati učinak zabrane odbacivanja e, ulova, vodeći računa o prijedlogu komisije o višegodišnjem e, planu upravljanja. Zbog toga smo se usredotočili dakle, na e, i znanstveno e, istraživanje, ali smo pristup kombinirali i sa jednim eksperimentalnim pristupom koji je kroz tehnike simulacije bioekonomičnog modela onda smo došli do nekoliko praktičnih rješenja. Područje studije je zapadni Mediteran, to je zapadno sredozemlje i to posebice Ligurski zaljev e, te e, more oko Sardinije. Mm, dakle, taj ambijent e, je zapravo ambijent sa niskim nutritivnim vrijednostima, ponekad čak nema ničega, nema puno niti ribolovnih područja, a dolazimo i do dubina od 200 metara i tu su, e, tu se zapravo nalaze važna ribolovna područja. Zatim, e, ekološka obilježja su vrlo raznolika, imamo tu čitav niz staništa i to vrlo važnih staništa koje predstavljaju eh, i jako velike koncentracije eh, mlađi određenih stokova važnih pridnenih eh, riba. To su recimo oslić. Tu sa desne strane vidite gdje su koncentracije mlađi oslića. Ponekad se te, ta područja preklapaju sa područjem koncentracija mlađi drugih ribljih vrsta a ovdje niže vidite još i područja koncentracije koje su najviše koncentrirana na južnom dijelu te u morima oko Sardinije. Gdje su e, gdje je više prisutan, e, gdje su više prisutne mlađi e, ribljih vrsta koje žive na većim dubinama, poput recimo svjetlo crvene dubokomorske kozice. Zašto je važno razumjeti na kojim se teritorijima koncentriraju mlađi tih vrsta? Zato što znanje i premještanje ribolovnih napora kroz e, tehnike VMS-a nam daje mogućnost da utvrdimo koja su područja e, osjetljivija na mogućnost da će e, u ulovu biti više e, ribljih vrsta koje će trebati odbaciti, a zapravo se to želi izbjeći kako bi se, očuvalo, e, kako bi se očuvale te populacije. Dakle, što se tiče malih obalnih vrsta, Eh, pardon, malog obalnog ribolova, mm, taj ribolov ima vrlo veliku flautu i to je vrlo važno i kad je riječ o količini i kad je riječ o I zapravo to je područje vrlo različit, raznoliko i zbog toga je vrlo teško provesti mjere kontrole i praćenja. Kad govorimo o resursima koji su e, predmet višegodišnjeg nacionalnog plana. Dakle, te resurs, ti resursi, ta skupina resursa predstavlja zapravo e, važan dio pridanog ribolova u tom području. I to posebice se odnosi na e, ribolov koji se odnosi na mreže potegače. U nekim slučajevima, kao u slučaju recimo oslića. On je vrlo jedna emblematična vrsta. Dakle, čak i tehnički odnos između razno raznih ribolovnih alata, zato što je se ta riba lovi i malim tradicionalnim, eh, tradicionalnim alatima koji su karakteristični za mali obalni ribolov, ali i uh, mrežama, potegačama. Ako sve to usporedimo, vidjet ćemo da ovaj južni dio ipak ima veću produktivnost od mora oko Sardinije. E, taj dio sredozemlja nije iznimka. Vrlo često je u ulovu vrlo visoka stopa mlađi. I kao što sam rekla u ranije, u nekim slučajevima neki, e, neka zanimanja baš ovise o e, ulovu tih vrsta. To se naravno mijenja prema e, i području, ali i prema ribolovnom alatu. I u nekim slučajevima možemo doseći e, brojku od čak 50% ili gotovo 50% ovisno o segmentu. I ta je ovisnost e, zapravo uglavnom veća u e, geografskom subpodručju 9 i 10. E sada, što možemo reći o provedbi zabrane odbacivanja ulova. Na sredozemlju se ta zabrana temelji na minimalnim veličinama za uskrcaj, zato što zato što ti stokovi ne ulaze u ukupni dopušteni ulov. Dakle, ne postoje kvote i prema tome e, nemamo problema s tima ko što se događa u drugim e, morima. E sad, s tog stajališta moramo reći da je uredba bila u prijelaznoj fazi zato što su se provodila pravila o de minimis izuzeću a i to posebice kad je riječ o iskrcanim količinama ali i o sposobnosti eh, preživljavanja eh, životinja koje su uhvaćene ulovljene a i tu bismo treba, i taj bismo dio trebali malo više proučiti. No valja reći da e, veliki problemi u provedbi obveze istovara su uglavnom poteškoće e, kod provedbe određenih načina upravljanja i to posebice na razini, na infrastrukturalnoj razini, što znači da se zapravo e, jednom kad se te vrste istovare nije još definirano na koji način je najbolje njima upravljati, to jest što s njima učiniti. Zatim, dakle, e, obveza iskrcavanja ulova u sredozemlju bi, bi trebao zapravo biti nešto što odvraća od ribolova koja vrlo često nije selektivan. Dakle, cilj te zabrane, to jest te obveze, jest potaknuti da poboljša iskoristivost stoka. Što to znači? Da se smanji ulov mlađi i da se istovremeno zajamči veća održivost e, ribolova. To znači da treba poboljšati selektivnost liborovnih alata, više koristiti e, tehnološ, tehnologiju, ali isto tako raditi na e, praksama, unapređivati prakse flote. Velika većina stokova koji su bili predmet ove studije je e, pretjerano izlovljen. I zbog toga je i oslić je vrlo simboličan. On ima jako visoku stopu smrtnosti. Ta je stopa ta stopa ujedno znači da je teško ostvariti maksimalni održivi prinos zbog toga što se e, može loviti i mlađa riba, dakle manja riba. I sada bilo bi bolje da se poboljša ta stopa iskorištavanja zato što bismo na taj način mogli na bolji način iskoristiti sve ono što se podrazumijeva pod maksimalnim održivim prinosom. To znači da bismo mogli imati jednu referentnu točku od kad govorimo o kvaliteti e, ribolovnog ulova od onoga što sada imamo sa sadašnjim razinama e, izlova. E sada zašto to? Pa zbog toga što zato što ako e, primijenimo sadašnji model izlova i ostvarivanje najvišeg održivog prinosa za vrste poput oslića, naravno da bi to značilo da bi došlo do velikih smanjenja smrtnosti. A ta velika smanjenja smrtnosti tog stoka, s jedne strane da, to može pridonijeti obnovi populacije, ali s druge strane isto bi to zapravo bila kontraindikacija eh, kad je riječ o eh, nedovoljnom korištenju drugih stokova. Tako da ovdje valja spomenuti, zbog toga bi u tom okviru trebalo uvesti neke elemente fleksibilnosti. Dakle, e, gledati na maksimalni održivi prinos kao cilj, ali i kao na jednu e, sigurnosnu zonu. Dakle, da postoji cijeli jedan raspon između više i niže ribolovne smrtnosti. Na taj način bismo E, bolje iskoristili određene resurse koji nisu dovoljno iskoristjeni. A s druge strane bismo smanjili ribolovni napor tamo gdje je to potrebno. Još bih htjela reći, dakle da te, ta velika smanjenja bi trebala voditi računa i o strogom praćenju socijalnih uvjeta. I to posebite za one sektore koji najviše e, ovise upravo o ovim stokima, stokovima. još jedna stvar o kojoj moramo voditi računa jest da bi trebalo unaprijediti komercijalno iskorištavanje tih resursa jednom kad se napokon krene sa poticanjem selektivnijeg ribolova. Nakon revizije e, literature pronašli smo jedan dobar bioekonomski model koji vodi računa mm, o analizama tijela e, GFCA i STCFA. Isto tako smo iskoristili informacije o predviđanjima e, te gospodarske podatke i brojne studije o samom osloću. I na temelju svega toga smo analizirali koje bi mogle biti posljedice određenih mjera za upravljanje, hipotetskih mjera za upravljanje. Tako da smo osmislili šest scenarija. Neki od tih scenarija predviđaju smanjenje ribolovnog napora za 80%, što bi trebalo učiniti prema, ako želimo ostvariti najveći održivi prinos za oslić. Isto tako smo e, analizirali FA, to bi značilo da bismo ograničili napor na 78% i još smo razmatrali i mogućnost da uvedemo obvezu iskrcaja ili da te e, mjere kombiniramo. Na primjer, da se smanji ribolovni e, napor samo za mreže potegače ili sa određenim vremenskim i prostornim propisima. Dakle, to znači da se recimo ribolov, da se uvede lovostaj u određenim e, razdobljima. To znači da najveć, najdrastičnija mjera za smanjenje su one koje bi zapravo donijele najviše koristi u obnovi biomase. To bi znači značilo da bismo na taj način odabrali e, najdrastičniju mjeru. No ti bi scenariji sigurno imali dosta brze posljedice, no scenariji koje se temelje na ovim obrascima bi se mogli zapravo dovesti do obnove stoka koji su e, zasigurno održiviji od ovih koje imamo sada, a kombinacija svih tih mjera bi dovela do još boljih e, mjera i boljih, do još boljih koristi. kad govorimo o dakle o odbacivanju ulova i obvezi iskrcavanja ulova, sve te mjere, čak i one koje su nešto manje strože, bi imale posljedice i to u kratkoročnom razdoblju. I e, to značajne posljedice. Naravno, sve bi se to mijenjalo kroz vrijeme, ovisno o tome koliko je mjera stroga ili ne, ali bi sve to moglo dovesti do obnove stoka u srednjoročnom ili dugoročnom periodu. Ono što smo vidjeli u ovom istraživanju je da od, od svih ovih scenarija da ako ćemo raditi samo na obvezi iskrcavanja ulova i inzistirati na tome, to neće samo po sebi donijeti mnoge koristi niti pomoći oporavku stoka. još jedna a zatim mjere koje se odnose na iskorištavanje izlova bi dovele do toga da se smanji odbačeni ulov i na taj način bi se dakle ne samo istovarilo ono što bi se ulovilo, nego se zapravo na taj način ako bi se više pazilo ne bi se to niti ulovilo, to bi bilo korisnije. No, takve mjere bi također omogućile da e, uhvaćene životinje ipak imaju odgovarajuću veličinu i to bi onda pospješilo stavljanje tih proizvoda na tržište. Dakle, i naravno da te mjere imaju e, različite učinke ovisno o tome na koje se segmente primjenjuju i ovisno o tome koji se pokazatelji e, primjenjuju. No, bilo bi dobro reći da neke su mjere jednostavnije e, za provesti od drugih, barem e, srednjeročno gledano. Stoga možemo zaključiti e, da mogućnost obnove stokova ovisi o scenarijima koji će kombinirati razno razne mjere, dakle i smanjenje ribolovnog napora, ali i e, promjenom načina izlova određeno naših flota. I sve to može imati e, pozitivan učinak, ali pod uvjetom i da se tržište ponaša na transparentan način. Kad je riječ o ekosistemu, ekosustavu zapravo, ove su studije pokazale određene nesigurnosti o mogućim učincima. U nekim slučajevima se smatra da gledajući ekosustav uvođenje obveze e, iskrcavanja možda i ne bi imalo neke posebne koristi za održivost. No možemo reći da zajednička poljoprivredna politika ima na raspolaganju čitav niz instrumenata koji mogu biti vrlo korisni u obnavljanju e, stokova. Na primjer, poticaji kako bi se izbjeglo, izbjegli ulovi e, vrsta, neželjenih vrsta ili e, mlađih, to jest manjih riba manjih dimenzija. Dakle, koje su preporuke? Da se primijeni veća fleksibilnost, da se osnaži znanstvena osnova za upravljanje e, ribarstvom da bi se odmah vidjelo na koji način, dakle zapravo koje će biti posljedice određenih mjera. Isto tako da se provode održive ribolovne prakse te da se vidi koliko trajni mogu biti e, koliko trajni mogu biti rezultati koji se postignu nekim određenim mjerama. Na primjer, ako ne promijenimo vrstu izlova ili zapravo stopu izlova kroz vrijeme, ako te mjere ne dovedu do tog rezultata, imat ćemo problema dugoročno gledano. Isto tako naravno valja e, unaprijediti obrazce izlova ribe, paziti na kojim se ribolovnim područjima lovi, ali to zapravo to mora biti povezano s time da treba raditi i na tome da se poveća odgovornost te na promicanju svih aktivnosti usmjerenih na donošenje odluka čak i kod malih ribolova, e, ribara koji bi mogli surađivati zajedno sa e, istraživačima i znanstvenicima i kako bi zajedno postigli ciljeve. Dakle, raditi E, na razvoju zajedničkih istraživačkih projekata, pronaći rješenja i najbolje prakse kojima se mogu izbjeći negativni učinci. S druge strane, valja raditi i na podizanju svijesti potrošača da e, šaljući poruku da konzumiranje održivih proizvoda koristi i e, našem okolišu. Hvala vam, e, gospođo. gospođo Spedikato, naravno ovo je vrlo važno i za naše odluke u budućnosti i mi ćemo danas imati i sastanak izvjestitelja u Sijeni na tu temu. Hvala vam, a sada dajem riječ gospodinu Sančesu Lizarsu da čujemo njegovu e, prezentaciju. In Grazie. ¿Ahora? Ahora, eh, eh, vale. Eh, perdón. Buenos días, gracias por la Dobar dan, eh, hvala vam što ste mi dali priliku da predstavim ovu studiju ovdje u parlamentu. Dakle, u izvještaju smo se usredotočili na e, ove točke. Dakle, najprije ću dati uvod i na kraju nekoliko preporuka. Govorit ću o sredozemlju. Sredozemlje je vrlo raznoliko more. Imamo manje od 1% svjetske površine, ali više od e, stotinu različitih vrsta, tako da to je golema bioraznolikost. No što se tiče ribolova, more, to more nije baš produktivno. Imamo mala ribolovna područja, male, mala plovila, vrlo, vrlo različite alate i jako puno e, zona za istovar. Imamo sektor u kojem dominiraju mali ribari, mala obiteljska gospodarstva e, u kojem najčešće otac plovi na, e, na brondu, ali ima i većih industrija. Naravno, sve to ima pozitivan učinak na regionalnu ekonomiju, ali je isto tako e, snažno utjecalo na povijest obalnih zajednica i ako se izgubi e, pravo na ribolov u nekom manjem mediteranskom grandiću to, to, to tamo stvarno znači golemi gubitak. E, kao što sam rekao, imamo jako veliku, e, jako veliku raznolikost ribljih vrsta i ribolovnih alata. Imamo dakle velike pelagijske vrste i velike i zapravo pridnene vrste kojih E, koje imaju veću vrijednost, ali predstavljaju manji ulov. U Španjolskoj pada i ulov, ali i flota. Smanjuje se veličina flote i to u svim svojim segmentima. a smanjenje ulova najviše ovisi o smanjenju jedne vrste i to sardine. a to nije problem isključivo ribolova, već je to povezano i sa okolišom i sa staništem. Od nas je zatraženo da napravimo jednu evaluaciju populacija u sredozemlju. Mi ono što e, nas obilježava na Mediteranu je da kasnimo u odnosu na Atlantik i oko je u proteklih nekoliko godina ipak učinjeno dosta kako bi se situacija popravila. E, dakle imamo, e, proveli smo evaluaciju stokova, to rade dakle GFCM i STCF i rezultati mm, tih istraživanja su vrlo slični. No unatoč tome ocjenjujemo i analiziramo e, tek stanje jedne manje populacije. I kao što je rekla i kolegica Tereza, velika većina stokova je prekomjerna izlovljena. I nažalost za sada ti podaci još uvijek nisu korišteni u pripremi godišnjih planova. Moramo unaprijediti e, kvalitetu znanstvenih istraživanja na sredozemlju, imati više podataka i kvalitetnih podataka, jako je puno nepoznanica, ne znamo zapravo koje su granice stokova i e, moramo raditi po podijeljenim e, sub gospodarskim područjima. I kao što je rekla i Marija Tereza, za neke vrste nije moguće ni ostvariti najveći e, održivi prinos i moramo pronaći način da definiramo optimalna, optimalnu stopu izlova. Isto tako moramo pronaći način na, na koji da način da ukomponiramo te informacije u planove upravljanja stokovima. vrlo je često da se učilišta u Americi i čak i u Africi rade e, studije u području ribolova, a u Europi je nevjerojatno da se zapravo to ne događa i to bismo morali popraviti ako želimo riješiti neki od ovih problema. Zatim sredozemlje je vrlo malo imamo vrlo bliske susjede e, s kojima dijelimo stokove, a i s njima treba o tome pregovarati. I aunque i moramo unaprijediti znanstvene podatke, razviti bolje modele kako bismo mogli imati dulje plan, dugoročnije planove i to ne može biti e, isprika da nemamo e, planove kojima se brinemo o našim stokovima. Isto tako smo napravili jedan bioekonomski model sa nekoliko različitih e, scenarija kako bismo smanjili smrtnost stokova pokušali smo dakle smanjiti okna na mrežama sa 90 na 50. Takve bi mreže omogućile mlađi da pobjegnu iz mreže. Isto tako smo analizirali e, koje, koje, e, koji utjecaj mogu imati mrež, razno razne mreže, dakle od potegača do e, mreža stajačica i Parangala. Isto tako gledamo kako ćemo kombinirati dakle smanjenje ribolovnog e, napora i ove druge mjere koje sam spomenuo. Evo, na ovom modelu vidite gubitke koje su kratkoročne, dakle to je manji ulov, manji, e, manja zarada, a u nekim drugim scenarijima pokušavamo doseći maksimalni održivi primo, prinos kroz e, ograničavanje ograničavanje ulova i taj period može dosta dugo i trajati. Ako budemo kombinirali selektivnost sa postupnim smanjenjem ribolovnog napora, e, taj će se gubitak smanjiti sa, e, dakle, na jednu ili smanjit će se u jednu ili dvije godine, ali će dobici dugoročno biti značajniji. Evo, ovo je sažetak glavnih rezultata. Ovo ne smijemo nastaviti kao što smo radili do sada, zato što ćemo povećati smrtnost e, stokova, smanjit ćemo biomasu stoka za mrijest koju ćemo imati na raspolaganju, a to će sve značiti velike gubitke, velike gospodarske gubitke za male flote. Zbog toga trebamo e, raditi na ostvarenju najboljih rezultata, a to je kroz e, promjenu u selektivnosti i smanjenje ribolovnog napora. E, na taj način bi gubici bili manji, dakle ne bi bili dovoljno značajni, ali bismo ostvarili velike koristi. Isto tako smo analizirali koji bi bili socijalni i gospodarski učinci ovih mjera i kao što sam rekao, kad, ako bismo uspjeli smanjiti smrtnost mlađi, to bi dakle e, smanjilo e, dobit na kratkoročno gledano, ali bi dugoročno to imalo pozitivne naravno gospodarske učinke. I takve mjere zapravo mogu imati vrlo različite socijalne i gospodarske e, posljedice jako je važno da se riba e, iz sredozemlja stavlja na tržište svježa i cijene su e, relativno visoke. Stoga moramo e, uvesti mjere koje neće promijeniti tu situaciju sa opskrbom tržišta zato što bi to onda značajno utjecalo na tržište. Evo jedan primjer. Ovdje sam vam naveo tri scenarija ako bismo smanjili ribolovno vrijeme za 20%. To možemo postići tako da smanjimo flotu za 20%. U Španjolskoj bi to značilo da bismo morali uništiti gotovo 500 e, plovila. Na taj bi se način e, izgubila povezana radna mjesta, e, trebalo bi uvesti nekakve poticaje i to je mjera koja je nepovratna. Zatim druga opcija je da uvedemo lovostaj na određeno razdoblje, na recimo 10 tjedana godišnje u tom, u tom razdoblju ne bi bilo riba na e, tržištu kada bi se ribarnice otvorile vidjeli bismo da bi ulov bio veći ali e, pada cijene i tu bismo riskirali da izgubimo jedan dio tržišta i bojim se da ako, budući da u, na sredozemlju ipak imamo najviše malih ribara, bez poticaja oni jednostavno ne bi preživjeli. Zatim u Španjolskoj smo recimo razmišljali da uvedemo jedan dan tjedno, da se samo toliko smanje. To je smanjenje ulova kratkoročno, Mm, to bi se nadoknadilo po e, većim cijenama, zadržala bi se opskrba ribom na tržištu, zadržala bi se, zadržali bi se poslovi, tvrtke i to bi se moglo provesti bez nekih posebnih poticaja. I to već u Španjolskoj neki ribari provode i to na dobrovodnoj osnovi, zato što i oni sami smatraju da na taj način manje troše, a više zarađuju. Najznačajniji socijalni učinak i gospodarski učinak bilo, bio bi kad bi se omogućilo da se prijenos tog vremena može raspodijeliti između plovila. Na taj način bi se zapravo u tom scenariju bi se uništio jedan dio flote i promijenila bi se i struktura ribolova u sredozemlju. Isto tako, mm, postoji mogućnost da bi se flote odlučile usredotočiti, to je koncentrirati sav istovar na neke luke, a to bi onda značilo da bi mnogo manjih luka moralo zatvoriti. Mm, zajednička ribarstvena politika se uglavnom temeljila na tehničkim mjerama koje su bile stabilne dugo vremena. I u slučaju Španjolske smo e, se nadovezali na plan e, koji je uspostavljen još 60-ih godina. No, ipak sve te mjere nisu e, spriječile povećanje učinkovitosti i kad je riječ o plovilama i ribolovnim alatima. E, isto tako došlo je do određenih e, podjela subvencija, ali i modernizacije e, flote. U Španjolskoj je u 12 godine došlo do gotovo 40% smanjenja flote, a učinkovitost je veća nego što smo je nekada imali. Ali i to nije bilo dovoljno da se stokovi obnove. Nacionalni propisi su u principu bili stroži od e, evropske, evropskih propisa i e, ribarstvena politika je omogućila određene iznimke, recimo i u Španjolskoj. Jer uredba o sredozemlju e, dopušta nešto, neke stvari koje španjolski propisi nisu dopuštali. Zatim imamo naše su vrste uglavnom prekomjerne izlovljene. Izgleda, ali zapravo ne prijeti im nestanak, što znači, kako su to neki nazvali, da je to održivi prekomjerni izlov. Ovdje vidite tablicu, vidite crvenom bojom je povećanje smrtnosti, zatim to su dakle negativne, negativni trendovi, ali ako gledate ove crvene i zelena područja, to su zapravo pozitivni trendovi, vidite toga ima više od crvenih polja. Ako pogledate podatke o floti, vidjet ćete da je produktivnost, kratkoročna uh, produktivnost povećana. 2008 indikatori su gotovo svi bili u crvenom, a 2016. E, to je zadnja godina za koju imamo službene podatke, vidite da je sve u zelenom. U ovom trenutku e, u sektoru se ne osjeća e, da je hitno usvojiti potrebne mjere zbog toga što u principu trendovi su pozitivni. I još jedna novost o kojoj se trenutačno raspravljam je višegodišnji plan za upravljanje pridnenih za upravljanje pridnenim vrstama u sredozemlju i tu se uvodi jedan novi pojam, a to je e, ukupni dopušteni e, napor. To je novi način da se poboljša situacija sa stokovima bez potrebe da se definiraju kvote i ukupni dopušteni, dopušteni ulovi. To znači da bi se e, poboljšala, zapravo smanjila smrtnost i da bi se oporavili stokovi. No, kako smo vidjeli jednostavno postizanje e, najvećeg održivog prinosa nije dovoljno ta se mjera mora kombinirati sa poboljšanjem selektivnosti i sa e, boljim upravljanjem i na lokalnim razinama. Poboljšanje selektivnosti podrazumijeva smanjenje smrtnosti, ali isto tako mijenja referentne točke. A referentne točke na sredozemlju se mijenjaju dakle prema e, ciljnim smrtnostima i ako smanjite odbačene e, ulove, zapravo na taj način bi se mogli e, smanjiti odbačeni ulovi i ovih reguliranih i nereguliranih vrsta. Mi smo pokušali dakle sa tim e, mrežnim okom od 90, to je recimo nešto što smo testirali, a zapravo još bi se moglo vidjeti što bi bilo e, moguće napraviti kako bismo postigli što bolje rezultate. Isto tako moramo definirati zatvorena područja. Dakle, zapravo područja koja su stalno zatvorena, ne samo privremeno. Zato što moramo zaštititi jedan dio morskih staništa i to pogotovo onih ranjivih. I na taj način ćemo zaštititi najveći broj vrsta. Na taj način bismo zajamčili da imamo ipak e, jedan minimum e, biomase za reprodukciju. ali to, i to može funkcionirati i za mali e, obalni ribolov, ali i za industrijske ribolove. I to je jedan dobar način da se mm, koncentriramo na očuvanje većeg broja vrsta i staništa, morskog staništa. Jedna od točaka koja je uključena u zajedničku ribarstvenu politiku jest potreba da se korisnik uključi u e, to upravljanje. I prema našim iskustvima, e, upravljački planovi na lokalnoj razini, to jest planovi upravljanja na lokalnoj razini, često imaju vrlo interesantne rezultate. Iako postoji generalni zakonodavni okvir, bilo bi zanimljivo da nova politika omogući da se i dalje predstavljaju lokalni planovi upravljanja. Recimo za e, oslić i za neke druge vrste. To se radi na način da e, znanstveni, znanstvene ustanove predlažu upravi e, te planove i onda se zajedno o tome pregovara. Što se tiče plana, plan se odnosi na pridnene vrste, no iz deklaracije u Malti stoji da od 2020. da bismo trebali definirati planove za sve važne značajne vrste koje će dovesti do održivosti tih stokova. Stoga su nam stoga su nam potrebni dodatni e, planovi Mm, za sve vrste, i za pelagijske i za pridnene. Isto tako moramo raditi dalje na razvoju obveze istovara, iskrcavanja ulova. Naravno, želimo izbjeći odbacivanje vrijedne, vrijednih ribljih vrsta koje se, koja bi se mogla stavljati na tržište u Atlantskom oceanu. To je definirano takovima i kvotama. A sada, kada se dolazi u luku i kada se to sve prijavljuje, ispostavilo se da se smanjuje smrtnost. U sredozemlju se to odnosi samo na vrste koje e, su male veličine i koje imaju nisku smrtnost. E, no ta obveza u sredozemlju neće smanjiti smrtnost e, riba i neće pomoći da se dosegne maksimalni održivi pranos. i u Mediteranu se, ne odba, se odbacuju ribe koje, su, koje nisu ispod minimalne veličine, a, i to zbog toga što se u ribarnicama neće prodavati, a to nema baš smisla. Minimalna veličina, dakle taj pravilo minimalnoj veličini ima smisla samo kada doprinosi smanjenju smrtnosti određena vrsta. Stoga bi to trebalo promijeniti. S druge strane, E, obvezom iskrcanja ulova ćemo zapravo još imati neki negativan utjecaj na, eko, e, na ekosustav. Mislim da bi bolje bilo da se koriste e, alati koji će poboljšati selektivnost. I na taj način ćemo spriječiti smrtnost mlađi. A u preporukama bismo s jedne strane morali pronaći način da e, unaprijedimo upravljanje znanstvenim podacima. Trebali smo, smo pronaći nove referentne točke za sredozemlje i uvesti pristup koji se temelji na više vrsta, a i koji se ne temelji samo na jednom najvećem održivom prinosu. Isto tako moramo raditi na smanjenju smrtnosti riba, a to treba jako dobro isplanirati i e, zbog toga e, i treba naravno voditi o tome koje će to učinke imati, e, socijalno-ekonomske učinke imati. Isto tako trebamo kombinirati smanjenje ribolovnog napora, to jest vremena, sa uspostavom zatvorenih zona i razdoblja lovostaja kako bismo zaštitili ciljene vrste. Naravno, uz to moramo unaprijediti selektivnost te uključiti i lokalnu razinu u upravljanje. E, obveza istovara ne omogućuje postizanje najvećeg održivog prinosa, prinosa i neće pomoći da smanjimo učinak ribolova na e, ekološki sustav, na ekosustav Mediterana. Takovi i kvote neće riješiti probleme na sredozemlju. Isto tako morali bismo imati plan za uh, unapređenje iskorištavanja malih pelagijskih vrsta. Eto, toliko od mene. Hvala vam svima na pozornosti. E, Hvala vam lijepa. Hvala na ovom dvama prezentacijama koje smo čuli, koje su obje bile zanimljive. Čuli smo i mnoge poticaje koji se mogu interpretirati i u našem daljem radu možemo isto tako sada prijeći na pitanja. Kolegice i kolege, sam htio postaviti pitanje da li vi imate komentare. Ulrike, da, ja bih e, se željela zaista zahvaliti ovim referentima za mene. Zapravo mogu kazati da je sve skupa uzevši zajednička ribarstvena politika koju imamo 2014. godine i imamo potporu obje strane, ako sam dobro razumio, trebali bismo samo e, na neki način realizirati ovo što je zapisano u E, zakonodavstvu i time bismo riješili sve probleme. Tako sam otprilike mogla interpretirati e, ovo što je izneseno. Nažalost, države članice nisu toliko uvjerene u sve skupa da u toj brzini isto tako realizacije nisu zainteresirani za brzinu. E, vidimo da i neke države članice da neće biti moguće do 2020. godine da se i sami stokovi na neki način urede. Ja sam se toista radovala vašoj izjavi da je obveza iskaz ukrcavanja samo moguće realizirati ako imamo i selektivnost i ako tu selektivnost primjenjujemo. To znači da imamo ribolovne alate koji su sukladni i isto tako ponašanje flote mora se bolje promatrati i analizirati. Stoga tu postoji daista dosta prostora, flota mora naučiti da samo sa zdravim ribnim stokovima i fondovima njihovo preživljavanje će biti osigurano. Vi ste isto tako istaknula, Teriza je istaknula da i se i resursi e, prekomjerno izlovljavaju, nego li što je to zdravo, prije svega i riblja mlađe. To mislim da bismo mogli eventualno imati povjerenje u samo znanje i spoznaje ribara koji znaju gdje se nalaze, dakle i riblja mlač, a isto tako bi trebalo promisliti o tome da li eventualno ne odmah uvoditi zabrane. ako to neće ići na dobrovoljnoj osnovi, onda bi tek u drugom krugu to mogao učiniti zakonodavstvo. Mišljam sam da znanost e, mora biti još više uključena, to je izuzetno važno i značajno. Mi u ZPP-u smo traži, E, zajedničkoj na politici tražili da e, se moraju razvijati e, modeli, ali ni na koji način se ne smije ignorirati sam znanstveni odbor. Ono što me razočarava koji puta kad čujem da ribari da kada imaju nove ribolovne alate koje smiju koristiti i da upravo te nove ribolovne alate 90% slučaja imaju svoje poticaje i mislim da i zakonodavac tu mora naći rješenje e, da se to na neki način isto tako i promovira. Dojmljivo je bilo isto tako i ovo što je kolega iznio, a to je pitanje o tome da se zauvijek je zatvorena određena područja za ribolov. Zanimalo bi me koliko su velika ta područja, prema vašem mišljenju, u sredozemlju, a isto tako i koliki je postotak udjela ovih e, eventualno zatvorenih područja u ukupnom iznosu površina. U pravu ste kad kažete da nam trebaju drugačije i e, preinačene planove upravljanja, ali isto tako mi želimo predstaviti jedan takav plan. Međutim, ako sam dobro razumio, to je jedno moje drugo pitanje, u nekim područjima upravo moramo tamo gdje imamo e, sve one e, ribe, dakle pridnene ribe, moramo imati jedno dodatno područje. Ili mislite da plan upravljanja u sredozemlju možemo i samostalno odraditi. To bih e, volila čuti kao odgovor. Hvala na ovim e, izlaganjima, a apsolutno zaista vidim i potvrdu toga da i zajednička ribarstvena politika kada bi se u cijelosti primijenila i promijenila jedan na jedan sa onime što je zacrtano bilo rješenje. Hvala lijepa. Hvala Rike. Klara, izvolite. Dobro jutro. Oprostite što sam zakasnila, ali istovremeno je imao sastanak i odbor za poljoprivredu, imali smo glasovanje i nisam mogla doći na vrijeme. Žao mi je što prije svega nisam u cijelosti mogla pratiti onaj uvodni dio i dakle i same referate i gospođe gospodina Sančeza Lisasa i gospođe Tereze Spedikato. Ali ono što sam kao izvjestiteljica mogla čuti, a isto tako kad je riječ o planu upravljanja za sredozemlje, izvjestiteljica sam u tom segmentu, želim postaviti ipak nekoliko pitanja, a i osvrnuti se na neke elemente koji su iznesene. Nakon sastanaka odbora sastat će se i izvjestitelji u Sjeni i nadam se isto tako da će i ove informacije biti prosljeđene Jose je spomenuo koliko je važno kada bismo imali samo simbolično u budućnosti, a isto tako i za obnovu ribljih stokova, a sve ono što sam e, ja kao e, iznakao su upravljanje sa lokalnim regionalnim planovima, što znači da se i sektor mora uključiti, a isto tako i upravljanje samih ribih stokova. Mislim da je to vrlo interesantna teza. A isto tako, to je isto tako i predmetom svih onih prijedloga koje imamo e, za e, dakle, pridnene vrste i sam plan sredozemlja o tome govori. Svakako to može biti e, nešto što u budućnosti moramo uzeti u obzir. Svakako moramo i nastojanja i u pravnom smislu objediniti u ovom trenutku. Za sada smo pri tome da je to ipak razmjena mišljenja, te isto tako izjava svjedočanstva i tako dalje, ali ono što je Ulrike istaknula, to bi moglo imati veliku budućnost ako se čitav sektor uključi u ovaj da tako kažemo, e, plan upravljanja u cjelini. Stoga sljedeće pitanje koje bih želio uputiti, da li ove odredbe, ne znam, da li ste na taj način razmišljali da se na europskoj razini stvari mogu regulirati, kako to možemo ostvariti, kako bismo u konačnici i imali zaštitu ne samo pridavnih vrste, već i ostale e, segmente ribarstva. Na samom kraju Čini mi se da sam čula u izlaganju i postavljam to kao pitanje, a to je uvođenje e, najvećeg dopuštenog ulova u cijelom sredozemlju. S tim u vezi je rečeno da bi se time stvorilo daleko veći broj problema nego što bismo imali rješenje. To je zaista zanimljiva izjava i to osobito osobe koja izuzetno dobro poznaje situaciju na licu mjesta. I to stručnjak e, svakako Znači i kvote i najveći dopušteni ulovovi bi izazvali daleko veće poteškoće nego li što bi donijeli rješenja. To je vrlo zanimljiva izjava koju smo čuli. Još jednom što se tiče planova upravljanja za sredozemlje, a koji se zasniva na nastojanjima i stremljenjima i sam govornik je istaknuo da se taj plan želi povezati sa nekim drugim e, stremljenjima i nastojanjima. Stoga isto tako i moje pitanje, to su upravljanje, ko management kako se on može povezati, e, kakve vrste zabrana bi trebalo uvesti. Govorimo o zabrani 10 metara kroz 3 mjeseca, dakle postavlja se pitanje E, odnosno stotinu metara u tri mjeseca, koja je to vrsta zabrana koje su tu najprikladnije kako bi se zaštitila riblja mlađa, a i prije svega u kojim mjesecima je riječ. Tu imamo različitih znanstvenih podataka e, kad je riječ o tome koje mjesece valja odabrati, a radi zaštite riblje mlađe. Još jedno pitanje, ne znam da li ih Jose Luis ili gospođa Marija Tereza ili drugi sudionici mogu odgovoriti na to. Evo, uglavnom, ovo su ta pitanja koja bih imala. Hvala lijepo, Klara. Da li se još netko javlja za reći? Ne vidim da se itko javlja za reći. Ako nemo, još bih ja postavila dva pitanja. Najprije bih htjela zahvaliti našim izlagačima. Spomenuli ste jako važne teme i dali nam e, jako puno materijala za raspravu dakle i o ribolovu i o zaštiti okoliša. Spomenuli ste da sredozemlje kasne za recimo Atlantskim e, tihim oceanom i tako dalje. Isto tako rekli ste da je sredozemlje jedno more koje je dosta različito od drugih koje ima bitno drugačija obilježja. Mi smo razmišljali o tome e, je li potrebno uvesti najviši održivi prinos za više vrsta u sredozemlju e, se lovi jako veliki broj vrsta. E, te vrste imaju dakle međusobne interakcije, recimo bijeloperajna tu, e, pardon, žutoperajna tuna utječe na druge stokove, ne samo na ribolov. Stoga što mislite o toj općoj interakciji i što bismo mi kao zakonodavci trebali učiniti kako ne bismo razmišljali previše sektorski, nego bismo ipak vodili računa o složenosti tih procesa. Drugo pitanje postavila već Klara. Vrlo često dakle gledamo na ono što se donosi za druga mora, onda smatramo da su kvote i e, ukupni dopušteni ulov, da je to rješenje za sve. Meni se čini da to baš i nije dobro rješenje za sredozemlje, ali možda bi bilo dobro da čujemo ipak znanstveno mišljenje. I još jedan aspekt se odnosi na činjenicu na to da sredozemlje ima još jedno jedan drugi problem, a to je da u sredozemlju ne love samo europske zemlje, već i druge zemlje, to je treća. Tako da kad smo recimo radili na Malti, trebali smo, e, pripremali smo ugovore i sa e, trećim zemljama, dogovarali se. To znači da je potrebno surađivati na nacionalnoj razini e, među ribarima. Naši evropski ribari nas optužuju da mi stavljamo previše stroga pravila, a onda ribari drugih zemalja, to jest trećih zemalja koji nisu u Europskoj uniji, to ne moraju poštivati. Znanost je tako, a također mora surađivati više i potrebna potrebno nam je više podataka. Mislim da e, i znanstvenici moraju surađivati sa svim e, znanstvenicima, dakle oko u tom području sredozemlja, to bi nam bilo jako korisno. Dobro, sad se vi dogovorite tko želi e, govoriti prvi. Pa ću vam onda dati riječ. Hvala vam na ovim pitanjima. dajte mi priliku da još malo više govorim o e, nekim stvarima, da još to malo dublje analiziram. Možda da krenem od zadnjeg pitanja, jer je to e, naj, najlogičnije. Naravno, uvijek treba detaljnije raditi na određenim temama. Nikad ne smijemo zanemariti činjenicu da jedan pristup ocjene e, stoka u Mediteranu traje, da je to kratak, e, to kratko traje, to je počelo tek prije 15 godina već sustavno. A u drugim europskim zemljama taj proces traje već desetljećima. Tako da naravno to sa sobom donosi određene e, i razlike i važno je mm, dakle riješiti prepreke koje su nam na putu i kad je riječ o prikupljanju podataka i o razmjeni tih podataka. Druga stvar, suradnja sa znanstvenicima iz trećih zemalja. Dakle, tu poneprije mislim na zemlje koje su na sredozemlju, ali nisu na ali nisu e, nisu zemlje članice Europske unije mi neprestano imamo sastanke radnih skupina sa tim znanstvenicima i zajedno se provode procjene stokova. Dakle, to radimo zajedno sa tim zemljama. I to je proces koji traje. Jer se nalazimo u zemljama, to jest surađujemo sa zemljama koje imaju drugačije zakonodavne propise ali moram priznati da GFCM, ali i Europska komisija se stvarno trude kako bi ta suradnja se nastavila. Primjerenost odredbe od 100 metara i odluke o lovostajima. Te se mjere osmišljavaju i na temelju specifičnih uvjeta na lokalnoj razini jer i na lokalnim razinama postoje određene e, razlike recimo e, u talijanskom moru i u španjolskom sigurna sam tako da i kad je riječ o samoj obali na primjer pa reći da je 100 metara dubine ono što uvijek mora vrijediti to može biti problem mi imamo dijelove obale na kojima se 100 metara od 100 metara od obale, zapravo dubina od 100 metara, se doseže tek vrlo daleko i to jesu mjere koje treba e, uzeti u obzir, ali opet to treba biti prilagođeno lokalnim specifičnostima. I to i e, dakle i zbog e, fizionomije ribolova na lokalnoj razini jer tamo gdje se ribolovom najviše bave mali ribolovi, e, ribari, tamo je situacija sigurno e, manje ozbiljna nego gdje e, ribu love kočarice. Lovostaj. To bi bilo najbolje zatvoriti dakle, u vrijeme mriješćenja i rasta. Recimo kad je riječ o osliću, mi imamo lovostaje u dakle kasno ljeto i na taj način se može zaštititi ta vrsta. Ali još je jedan lovostaj negdje krajem e, proljeća. Tako da može se razmotriti i o različitim razdobljima za vrijeme godine da se uvedu ti lovostaji. Ja mislim da bi to bila dosta, e, dosta korisno. E sad širenje zona zaštite, to je također e, važno pitanje, zato što i ta veličina ovisi od, o lokalnim situacijama. Postoje određena područja, recimo u Tirenskom, Južnom Tirenskom moru, e, imamo neka područja na kojima ima gotovo 20% mlađi, tako da zaštititi to područje ima smisla ali isto tako e, znamo da bi to imalo smisla recimo za zaštitu oslića, ali ne bi imalo isti učinak na e, dubokomorske kozice. Ja mislim da o svim ovim mjerama treba razmišljati, treba ih analizirati u znanstvenim krugovima, ali isto tako u taj proces treba uključiti lokalnu razinu i iskoristiti njihovo znanje. I na kraju bih još dodala u skladu i s ovome što je, e, što je govorio kolega. Moramo reći da postoje određeni resursi koji se mm, ocjenjuju u uvjetima održivog ribolova. Što to znači? Da u određenim geografskim sum područjima u Italiji situacija se u nekim područjima promijenila Zašto je došlo do promjene? Zato što se okoliš, okoliš nam je bio naklonjeniji? Ne. Mislim da recimo uh, je i ta veličina uh, oka mrežnog tega također utjecala na to. to te promjene sigurno nisu došle same po sebi. Hvala vam svima na pitanjima. Ja sam samo htio pojasniti jednu stvar. Ja nisam u nijednom trenutku rekao da problem sredozemlja e, leži u tome što se ne provodi zakonodavstvo. Ne, zahvaljujući zakonodavstvu situacija se znatno promijenila, ali ipak ono zakonodavstvo ovakvo kako jest još uvijek nije dovoljno. Moguće je da povijesno su u određenim područjima Mediterana propisi ne ispunjavaju, ali u Španjolskoj to stvarno nije slučaj. No sa ovim propisima koje imamo na snazi stvarno jesmo poboljšali situaciju naših, s našim stokovima. No moramo i mijenjati to e, zakonodavstvo ako želimo e, situaciju dodatno popraviti. Drugo, kad je riječ o lovostaju i tema od 100 metara. Dakle, primjenjivati tu odredbu na općenit način vodeći računa da je obala i morfološki drugačija u pojedinim dijelovima radozemlja negdje dakle i u nekim recimo zonama Andaluzija, ako donesete tu odredbu, to znači da e, ribari ne mogu ići e, u ribolov za, u razdoblju od tri mjeseca. Tako da to je dosta komplicirano. Smatramo da bismo trebali svakako vratiti odredbu o minimalnoj dubini od 50 metara. 50 metara ili 3 milje. E, recimo u Kasteljonu se e, lovi na 20 metara dubine i to je e, dozvolila sadašnja uredba o sredozemlju. Ja smatram da bismo trebali se vratiti na minimum od 50 metara. I Dakle, ne da imamo 50 metara ili 3 milje, nego jedan od toga, jedno od toga. Dakle, što se tiče privremene zabrane e, ribolova, kao što je rekla i Marija Teresa, vjerojatno bi i njih trebalo prilagoditi svakoj situaciji. Trebalo bi razgovarati sa ribarima u svakoj zoni e, i iskoristiti njihova znanja u Španjolskoj nam baš ribari u nekim zonama e, kažu na e, u kojim područjima u kojem je razdoblju najbolje smanjiti ili zabraniti izlov kako bi se stok oporavio. Ja smatram da bi to trebalo e, spustiti na tu razinu zajedničkog upravljanja na lokalnoj razini, jer mislim da se na taj način najbolje može zaštititi mlađ. A ja bih još spomenuo druge oblike zabrane izlove, a to su one trajne. Imamo određena morska, zaštićena morska područja u Španjolskoj koja funkcioniraju jako dobro i to je, ta su zahvaljujući tim područjima poboljšao se zapravo ulov e, španjolskih flota. Zato što tamo se ribe zadržavaju i nakon toga odlaze. I neki čak tvrde da što je veća ta rezerva, to zaštićeno područje, više ćemo ribe imati za izlov. I to je recimo jedan od načina da se osigura održivost ribarstva. A zatim trebali smo osigurati odgovarajuću zaštitu svih habitata, staništa, ribarstvo i recimo to posebice vrijedi da ta zabrana mora posebice biti za koće. Najbolji rezultati na svjetskoj razini se postižu zaštitom od 20 do 30% staništa. Dakle, na raspolaganju imamo preostalih 70 do 80% staništa i 20 do 30% staništa bi trebalo biti e, zatvoreno za bilo kakav izlov. I taj način bismo osigurali minimalnu e, stopu reprodukcije svih vrsta. Još je jedno pitanje e, bilo vezano uz temu zajedničkog upravljanja da, ja smatram da bismo u višegodišnjem planu trebali definirati da se moraju ili da, da li bi se trebali predstaviti planovi u kojima koji bi se temeljili na znanstvenoj e, procjeni ali uz suradnju sa ribarima jer ribari moraju doći e, imati priliku dati e, svoje prijedloge Oni jako dobro poznaju i morski sustav i sigurno mogu pomoći u oporavku tog ekosustava. I na kraju govorilo se i o suradnji. Jako je važno e, raditi na jačanju regionalnih e, programa organizacije FAO, na primjer, suradnju između sjevera i juga, Zatim isto tako e, postoje brojni programi e, izgradnje ljudskih e, resursa. To također treba poticati jer se na taj način rješavaju problemi. I mislim da sam na ovaj način, mislim da sam ovim odgovorio na sva pitanja. Grazie mille davvero. E... Hvala vam lijepo. Ja bih eh, htjela zahvaliti stručnicima na vrlo zanimljivim izlaganjima i time smo zapravo došli do kraja ove radionice, a sljedeća točka dnevnog reda jest eh, preporuka koju su jučer usvojili koordinatori. Vjerujem da ste već dobili primjerak eh, toga. Ukoliko nema nikakvih komentara možemo ih usvojiti. Ima imali možda nekih zahtjeva pod točkom razno. Čini se da to nije slučaj, tako da smo ovime zaključili sastanak odbora za ribarstvo. Sljedeći sastanak će se održati 27. studenog od 9 e, do 12.30 i od 15 do 6 sati do 18 sati. E, ovime smo završili današnji sastanak, no nastavit ćemo s radom u ovoj dvorani s obzirom da imamo sastanak e, izvjestitelja Osijeni sa Klarom Aguilerom. Riječ je o mapu za sredozemlje, a glasovanje će biti 27. studenog. Hvala.